Sljedeća točka na dnevnom redu je izvješće gospodina Danelisa, plavi rast i poboljšanje održivog rasta u pomorskom prometu i u sektoru turizma. Prvo dajem riječ izvjestitelju na četiri minute. Hvala gospodine predsjedavajući, gospođo povjerenice. Velika kriza velika dužnička kriza Europske unije uz pošasti poput nezaposlenosti dovela je do gubitka konkurentnosti Europske unije, stoga je jako bitno da e, Europska unija pronađe novi podstrek za rast morski resursi otvaraju perspektivu koja je važna i realna. Postoje mogućnosti za ostvarenje sinergija između različitih sektora. A te sektore, a ti sektori ne uključuju samo obalne zone. Pritom mislim na biotehnologiju, na vađenje morskih minerala, na marikulturu, na pomorski prijevoz, na brodogradnju, svi ti sektori su sektori u kojima se može ili pomoću kojih se može potaknuti rast i samim time bi moglo doći i do do e, otvaranja velikog broja radnih mjesta do 2020. godine. Na lokalnoj i na nacionalnoj razini potrebna je mobilizacija kako bi se izradili programi uređenja infrastrukture, širenje informacija, unapređenja praksi i potrebno je napraviti financijske konstrukcije u tu svrhu. Ako želimo da ovi sektori daju veći doprinos europskom gospodarstvu, bilo bi dobro napraviti na europskoj razini program koordinacije za sve postojeće politike kao i uvesti novu politiku u slučaju potrebe lokalne i regionalne vlasti trebaju raditi zajedno sa relevantnim sektorima zainteresiranima za postizanje tog cilja. U razdoblju smanjenja troškova u Europskoj uniji važno je da kad govorimo o ovim sektorima, a to su sektori koji gutaju velik novac. Važno je da iznađemo sredstva da bismo mogli izgraditi potrebnu infrastrukturu. Tako da je potrebno pronaći sredstva iz europskih e, fondova kako bi se ta infrastruktura mogla koristiti. I bitno je da te reforme ne naštete morskom, pomorskom okolišu. Također ne smije e, ne smijemo zanemariti i borbu protiv klimatskih promjena. Svi su se okrenuli moru očekujući bolju budućnost. Htio bih pozdraviti gospođu povjerenicu odnosno pozdravljam inicijativu gospođe povjerenice, inicijativu o plavoj strategiji i nadam se da će ona biti provedena u dijelo i htio bih zahvaliti svima koji su mi dopustili da radim na ovoj temi. Gospođa Patronović, hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na doprinosu koji su dali za postizanje plavog rasta kroz ostvarenje integriranog područja za obalne, zone, kroz poticanje također ekstrakcije minerala sa morskog dna. Kada je riječ o ovim sektorima, Važno je zauzeti stav koji je iznesen u izvješću, odnosno recikliranje metala nije dovoljno kako bismo zadovoljili potrebe industrije. Stoga je važno i dalje značiti minerale iz podnorja i treba provoditi studije kako bismo vidjeli da li je to ostvarivo, odnosno je li moguće izvlačiti te minerale i reciklirati ih kako bismo imali na raspolaganju potrebnu tehnologiju za ostvarenje održivosti. Također, do 2014. godine treba iskoristiti ovih 10 milijuna eura za prikupljanje pouzdanih znanstvenih podataka za ekstrakciju minerala kako bismo mogli u budućnosti donositi odluke u ovom sektoru. Trebamo iskorištavati rudna bogatstva našeg planeta, međutim na održiv način. Hvala. Mm, sljedeća ima riječ e, gospođa Lukijeva. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući, povjerenice. Također želim e, čestitati izvjestitelju na ovom e, vrlo obimnom izvješću koje okuplja sektorske i pomorske politike. Moram naglasiti da je nemoguće ostvariti plavi rast bez odgovarajuće pomorske kulture koja tu igra ključnu ulogu. To je proces koji uključuje brojne institucije i organizacije, uključujući i obrazovanje. Međutim, u nastavnim planovima i programima nemamo predmeta koje bi se bavili pomorskim pitanjima. Pomorske škole nisu previše popularne i također karijere u pomorstvu nisu vrlo privlačne, a to vrijedi i za pomorske fakultete. Pomorske zemlje bi trebale imati jasnu strategiju i raspolagati integriranom pomorskom politikom. Treba također uskladiti pravni okvir jer bez toga ta politika neće uspjeti. Ključna je integrirana pomorska politika u Europskoj uniji. Tu moram spomenuti da se trebamo vratiti na pitanje razvoja strategije za Crno more i njezine budućnosti što je od znači, važnosti. Hvala. Gospodine predsjedavajući, do 2015. godine imat ćemo na svijetu 9 milijardi stanovnika i jasno je dakle da kopno više nije dovoljno. Dakle, sve nam više trebaju mora i oceani. Europa je već osmislila jednu integriranu pomorsku politiku jer sve više gospodarstava se mogu temeljiti na moru, na oceanima i na s time povezanim tehnologijama, a naravno na održiv način. Zato i postoji integrirana pomorska politika. Sada je pokrenuta inicijativa takozvanog plavog rasta koja vodi računa o strategiji 2020. za postizanje veće zaposlenosti i više radnih mjesta. Dakle, potiče se obalni turizam i pomorske biotehnologije putem također i ekstracije minerala. Naravno, potiče se i akvakultura jer ljudi rado jedu ribu. Dakle, treba sve to više razviti i želim zahvaliti izvjestitelju na izvješću, dakle kolegama Danelis i Dananakis. Hvala lijepa. Sada predajem riječ gospodinu Visogelosu. E, pragmati na να αναπτυχθεί ekonomija οικονομία, αλλά αυτή πρέπει Hvala gospodine predsjedavajući. Sigura, πολλά επαγγέλματα no, ipak je važno da plavo gospodarstvo bude nešto zelenije. Mnogi ovise o morima i vrlo često se događa da dolazi do onečišćenja i to je naravno veliki problem kada se to dogodi negdje gdje ljudi ovise o moru. Želimo plavi rast, ali želimo plavi rast koji će ići ruku pod ruku s iskorištavanjem pomorskih bogastava, ali koji će ih istovremeno i štititi. Mnogo je ljudi koji zaista naporno proučavaju to područje, koji u tom području imaju značajne sposobnosti. I mislim da je zbog toga izuzetno važno da dođemo do zajedničkog pristupa koji će objedinjavati aktivnost, pomorsku aktivnost, e, gospodarske interese, ali isto tako interese zaštite okoliša. Dolazim iz regije koja ima dugu pomorsku tradiciju. Poznata su mi e, sva područja tog tipa i sve poteškoće. Jasno mi je da može doći do određenih poteškoća, posebice za obitelji, male gospodarstvenike koji žive od mora. To je također nešto što trebamo uzeti u obzir. Nas u Italiji pomorstvo definira, to je sastavni dio našeg života. Ne smijemo odbaciti tu aktivnost. Koji su nam rizici? Svi oni koji dobro poznaju more znaju koji su rizici. Dobro je imati mjere koje posebno štite otočna područja ili područja koja su posebno ranjiva. Na primjer, ako pogledate otok Elbu, vidite da je to otok koji zaista može pronaći novi gospodarski momentum ako se u njega uloži na adekvatni način. Hvala, gospođa Esajom. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. U predsjedništvu koje je upravo završeno posebno je stavljen naglasak na plavi rast. Mislim da je važno da se sada usredotočimo na ovaj teški e, na ovo teško pitanje, zato što je zbog nekih drugih teških pitanja jedno vrijeme bilo zanemareno. Mislim da je krajnje vrijeme da se istakne vrijednost plavoga rasta. Posebice želim istaknuti marikulturu i ribarstvo. Ali ne radi se samo o ta dva područja, važno je istaknuti također i plavu energiju, korištenje pomorskih struja. To su sve područja od budućnosti kao i plava biotehnologija. Vrlo je važno to uzeti u obzir kada se razgovara o pomorskom prometu i, sa i o brodogradnji. Pogledamo li kakva je situacija, vidimo na primjer da u Južnoj Koreji postoje poticaji e, za brodogradnju koji zapravo u velikoj mjeri dovode do narušavanja tržišta. Hvala gospodinu Manimi. Hvala predsjedniče. Ja sam želio prije svega čestitati izvjestitelju i želio sam istaći dvije stvari koje smatram važnima. I mislim da im treba obratiti posebnu pozornost. Prva točka odnosi se na održivi uravnotežen razvoj. Izuzetno je važno da se pomorsko područje i priobalno područje integriraju s aktivnostima na kopnu. Pogledamo li kakva je situacija sa betonizacijom, pretjeranom izgradnjom na samoj obali? Vidimo da je to također nešto što ljudima otežava da zarađuju od pomorske aktivnosti. E, nekoliko stvari koje želim spomenuti kada govorimo o održivosti plavog rasta, posebice marikulture. Kao što znate, marikultura među ostalim uključuje i hranjenje riba određenim vrstama antibiotika, a to može dovesti do ozbiljnih poteškoća. Hvala vam. Sada dajem riječ povjerenici Damanaki. Hvala gospodine predsjedavajući. Na samome početku želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Danielisu, a isto tako i izvjestiteljima u Sjeni i svima onima koji su u parlamentarnim odborima radili na ovom izvješću. Govorimo o odboru za promet, za regionalni razvoj i naravno za ribarstvo. Morali su zaista naporno raditi, e, uistinu su pripremili vrlo dobro izvješće i na tome im zahvaljujem. Mislim da su svi govornici zaista ovdje prepoznali da se u ovome i u ovoj inicijativi koja se odnosi na plavi rast nalazi čitav niz budućnosti okrenutih inicijativa koje idu realno ruku pod ruku s mogućnostima. Željela bih također e, reći da je vrlo važno da ovo izvješće podlači i pet područja koje je komisija istaknula kao posebno potencijalne u smislu korištenja inovacije i otvaranja novih radnih mjesta. A to su prije svega plava energija, marikultura, pomorski i priobalni turizam, e, vađenje pomorskih minerala i plava biotehnologija. Dozvolite mi da nakon ovih općih napomena kažem i nekoliko specifičnih stvari. Prvo nekoliko riječi o e, priobalnoj plovidbi i e, brodogradnji. Naravno da nailazimo na određene poteškoće, kao što je istaknuo izvjestitelj i neki drugi. Međutim, usprkos tome, postoji čitav niz načina na koji možemo doprinijeti e, održivom razvoju ovoga sektora. To je smanjenje emisija stakleničkih plinova, uklanjanje upravnih e, preporuka i promicanje inovacije. Dakle, još uvijek postoji prostor za napredak. Što se tiče pomorskog i e, priobalnog turizma, slažem se da je prvi i glavni izazov osigurati da se spriječe rizici koji se odnose na radnu snagu i na gubitak radnih mjesta. Kada govorimo o priobalnom i o pomorskom turizmu, to je pitanje koje trebamo riješiti prije kraja godine, ove godine. Sada nekoliko riječi o stabilnosti i integraciji. U potpunosti se slažem sa određenim e, zastupnicima koji su rekli da je izuzetno potrebno poduzeti određene aktivnosti da se osigura održivost. Mislim da je to nešto što treba uključiti kao sastavni dio bilo kakve inicijative vezane uz plavi rast. Moramo očuvati naš okoliš ako želimo iskoristiti prilike koje nam daje, a ne smijemo je uništavati kao što smo to učinili e, u nekim drugim slučajevima. Upravo zato važan je sveobuhvatan projekt koji se odnosi na vađenje pomorskih minerala, a trenutno se o njemu pregovara unutar europskog e, okvira. Radi se dakle o istraživačkom programu koji bi trebao krenuti u jesen. Naravno da trebamo također intenzivirati e, naše, naša nastojanja da recikliramo, to ne osporavam, ali moramo pripaziti kako bismo bili sigurni da osiguramo odgovarajuću količinu sirovina kojoj, e, koja je potrebna našoj industriji i upravo zato trebamo uzeti u obzir sve opcije. Vađanje minerala moglo bi otvoriti nova radna mjesta, moglo bi otvoriti e, nove E, gospodarske subjekte, ali isto tako moglo bi omogućiti i e, uspostavljanje izdvojenih poduzeća koja se bave pridruženim aktivnostima. Postoji naravno uvjet da ovaj sektor u nastojanju, kao i svaki drugi, postane sastavnim dijelom jednog šireg nastojanja za osiguranje održivosti. Drugim riječima, želim biti konkretnija i reći da zaista trebamo napraviti da što god činimo i čime god e, se bavimo i kome god određeno pomorsko dobro pripada da osiguramo primjenu standarda održivosti. To je ono što namjeravamo učiniti, to je ono što će se učiniti. E, na samom kraju želim još jednom zahvaliti izvjestitelju, svim zastupnicima, svim odborima u potpori koji su nam dali u ovoj inicijativi Plavoga rasta. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Rasprava na ovu temu je time završena. Glasamo sutra u 12 sati. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je izvješćaj gospođe Toja, doprinos zadruga za rješavanje krize. Najprije riječ dajem izvjestiteljici. Izvolite.